Good Dobro jutro svima. Dobrodošli na naš zadnji sastanak prije ljetne stanke i odmah ćemo početi sa razmatranjem nacrta mišljenja o ponovnoj uporabi informacije javnog sektora Izvestiteljica Đulija, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Što se tiče neke direktive o ponovnoj uporabi, komisija je već počela sa jednim dosta dobrim prijedlogom. Cilj bi bio da se e, više informacije javnog dinamičkih podataka, javnih podataka dobijemo u stvarnom vremenu i to za sve e, aplikacije što bi bilo zapravo dobro i za gospodarstvo i za potrošače i za društvo. Mislim da naš cilj kao odbor IMKO koji se pod člankom 53. plus nalazi u razmatranju ovog desijeja. treba nastojati da usuvremenjivanje e, ovih podataka treba imati na umu. Isto tako i prva razmjene mišljenja, te isto tako i daci koji su otvoreni od samog početka po defaultu ne bi izazivali nikakve troškove niti za administraciju, a prednosti nisu samo za društvo, već i za administraciju kao takvu koja će imati pristup vlastitim strukturiranim podacima, te isto tako internim korisnicima iz e, same administracije koji će isto tako možda imali do sada poteškoće sa pristupom e, informacija javnog sektora. Jedna od najvažnijih promjena u ovoj preinaki jest da se ograniče mogućnosti za javni sektor da naplaćuje e, upravo informacije javnog sektora razlog tomu jest sljedeći. Iskustvo je pokazalo da u većem broju slučaja ovi troškovi zapravo ne doprinose financijskoj situaciji ako se o uporaba informacija i podataka na bilo koji način naplaćuje. Stoga ih treba ograničiti samo za one slučajeve kada je to značajna i potrebna financijski doprinos, odnosno plaćanje. Što se tiče naplate e, podataka javnog sektora, dovodi do koncentracije na tržištu poduzeća koje su sposobna platiti, to jako je mala. A isto tako inicijative civilnog društva koji zavise od ovih informacija javnog sektora, e, to treba naznačiti kao izuzetno važno e, po prodaja geografskih podataka za Google, za korištenje u Google Mapsu, ne donosi previše prihoda javnom sektoru, javnoj administraciji, e, već isto tako mapiranje ovih podataka za e, otvorene, recimo prikaze ulica, koji može biti ipak biti alternativa Google Mapsu. I stoga imamo i odgovornost da kao javni sektor ne da se na bilo koji način ojačavaju ove već velike kompanije, već da se olakša konkurentnost. Svakako ove restrikcije, kada je reč o naplati, s jedne strane treba povisiti letvicu e, za sve ono što javna tijela mogu naplaćivati, a s druge strane da se izričito u direktivi kaže koji tipovi ovih visoko e, vrijednog podataka treba učiniti dostupnim bez naplate. To bi se riješilo delegiranim aktom Mislim da je to dvojbeno, jer riječ je ipak o ključnom e, pitanju ovoj direktivi. Kao zakonodavci mi bismo trebali e, na neki način predložiti anekse koji će dati popis ovih visokovrijednih podataka i koji uključuje same visokovrijedne podatke. Takav aneks koji se usredotoče na e, predlozima G8 i Knowledge Foundationa i stoga se um, već radim sada amandmanima zastupnika da vidimo kako to možemo riješiti. Ipak postoji e, mogućnost e, aktualiziranja tih popisa kroz javnu raspravu, ali pitanje što je to visoko vrijedni podatak ne bi smio biti samo u ingerenciji komisije. Osim toga, još jedan dodatak e, koji se tiče kako se ovi setovi podataka mogu najbolje iskoristiti na evropskoj razini. U direktivi o informacijama javnog sektora dakle, govorimo o podacima po državama članicama, ali želimo omogućiti i da se ovi podaci agregiraju i na europskoj razini kako bismo ipak i aplikacije koje su paneuropske naravi i pristup podataka imamo pristup sa jednog mjesta. Raspravljali smo o tom na našem e, sastanku izvjetelju Sjene. Možda je to moguće da se učini putem e, određenog e, dakle gatewaya ili da to bude samostalna aplikacija i samostalno rješenje to je amandman 22 koji obuhvaće ovo pitanje. Što se tiče dinamičkih podataka mislim da je jako važno da postoje zajednički standard standardi, a kad je riječ o aplikaciji i sučeljima koje treba omogućiti da u e, realnom vremenu pristupaju podacima. Ako već govorimo o dinamičkim podacima, nije e, zapravo praktično niti svrsishodno da idemo na individualne zahtjeve koje treba procesuirati e, kroz suradnike i da se odgovara, jer do odgovora sam pod do odgovora na, na ovaj upit, e, podaci bi bili već možda zastareli. Stoga, e, dakle, interfejs sučelje i e, isto tako pristup podataka u realnom vremenu. Također sam isto tako predložila isto tako i kvalitativne kriterije koje bi se s tim u vezi povezali. Koje dozvole bi trebalo koristiti kako bi se omogućio pristup informacijama javnog sektora dva su kriterija koje primjenjujem. Jedan, e, dakle, najnerestriktivnije dozvole, dakle, koje nude najširu mogućnost ponovne primjene, a drugi kriterije koje dozvole se koriste inače. I tu čak postoji problem, a to je nepotrebne kompleksnosti, ako će e, svaka e, državna ili regionalna lokalna tijela doći do svojih e, izdavanja licenci i mogućnosti pristupa. To znači da trebamo ta tijela ipak pozvati da se koriste već postojeće licenciranje i na neki način ih iskoristiti. Prijedlog promjene izmjena prema direktivi o otvorenim podacima. To bi moglo na neki način pospješiti popularnost u javnosti. Želimo ipak ljude upoznati sa mogućnostima e, pristupa informacijama javnog sektora i isto tako ih ohrabriti da ih koriste. Stoga mislim da je upravo direktiva o otvorenim podacima zapravo vrlo jednostavno to oslika. Na sastanku izvjestitelja u Sjeni već smo e, razmotrili mogućnosti ovih glavnih točaka, postoji opći e, dakle sporazum da imamo aneks, a ne samo delegirani akto o setovima podataka, međutim morat ćemo e, o detaljima još podrobnije raspravati kad je reč isto tako i o već spomenutom naplatu i o sadržaju samih setova podataka a inače vrlo brzo ćemo moći ići naprijed. Cilj je bi bio da se ovo mišljenje usvoji sve dok e, dakle nadležni odbor ITRE ima svoj krajnji rok za um, upućivanje abdmana, a to će se onda u nadležnom odboru od samog starta moći inkorporirati kao prijedlog. Nadam se da će i vijeće imati jedan pristup pod austrijskim predsjedanjem kako bi u konačnici mogli kroz jedan ili dva trialoga završiti ovu prenaku još tijekom našeg saziva. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima stjeni koji su bili izrazito e, u samom početku dali svoj prikos prioriteta i korištenja i već sada se radujem andmanima e, koji će danas do podneva uputiti. Ja ne bih voljela dati dodatna pojašnjenja ove direktive, već samo neke dodaci, isto tako i povezati sa direktivom o bazama podataka, ali svakako sve već uključeno u mišljenje i mi bismo ljetnu stanku onda iskoristili da pripremimo kompromisne amandmane kako bismo onda nakon ljetne stanke odmah mogli E, preći na raspravljanje e, amandmana, kompromisnih amandmana 10. i 11. rujna. Hvala lijepa. Onda odmah e, prelazimo na izvjestitelje u sjeni. Gospodin Čarajn, hvala lijepa. Pozdravljam prijedlog komisije jer je to zaista dobra preradba već do sada primjene direktive cilje da se što više informacija i materijala javnog sektora ponovno koristi kao informacije. Informacije javnog sektora kao takvih čine jedan veliki gospodarski i inovativni potencijal. Tu smo sigurno svi skupa suglasni oko toga. Želim zahvaliti Julije Reder na ovom nacrtu E, prijedloga, ali vjerojatno imamo ipak tu neka druga gledanja i neke točke koje bi svakako trebalo uzeti u obzir jer želimo i uravnotežen pristup. Za nas je važno Tematika subsidijarnosti i dalje, svakako države članice bi trebali ingerenciju, jer je to ingerencija nadležnih tijela u državama članicama da se lokalni i regionalni podaci e, ili stave ili ne stave. Dakle, koji su to setovi podataka koji će se kao informacija objavljivati i to treba ostati u ingerenciji e, članica direktiva, to je bio i e, cilj, a kod samog nastajanja da se utvrdi okvir za daljnje korištenje. Dakle, svi oni podaci koji se e, trebaju javno obznaniti i koji ulaze u ovaj e, open data proces moraju se isto tako i po određenim kriterijima i obznaniti i moraju ispunjavati određene kriterije. Dakle, ne opća obveza, objava svih mogućih podataka, to ne, već oni podaci koji su zaista relevantni koji se mogu koristiti na smislen način. Što se tiče value data sets i ovog tema, postoje neki podaci koji su važni od nekih drugih zbog toga što postoji javni interes u objavljivanju tih podataka i nekih usluga koje se iz toga mogu razvijati. Svakako, po mom mišljenju, ne bismo trebali ići prema delegiranom aktu komisije, mi bismo voljeli imati politički utjecaj i nadalje kad je o tome, a ne da komisija sama ovo interpretira. A u izvješću, to sam vidjela da je tako i predviđeno, to mi je drago vidjeti. Dakle, imamo taj prilog, a s obzirom i na pitanje supsidijarnosti države članice bi trebale preuzeti značajnu ulogu u tome koje se podaci procjenjuju, odnosno koje se informacije rabe. Što se troškova tiče, kada je riječ o stavljanju na raspolaganje, pohranjivanju i njezi podataka, to izaziva određene resurse, određeni podaci koji se u dakle, realnom vremenu dobivaju koje kao javno poduzeće ili javni sektor, ali koje isto tako neki podaci koje e, moram dati na raspolaganje na poziv e, i na zahtjev. To izaziva dosta E, dosta troškova, a ti troškovi sa zadnjom direktivi su povezani, bili su izuzetno visoki troškovi koje smo analizirali, što dovodi do učinka da su i licence kao takve bile jako skupe i neki čak nisu bili u stanju da si priušte takve licence. Naravno, vidim opasnost eh, koja se krije za toga, treba vidjeti koja je dodana vrijednost, eh, a isto tako i porezni obveznici i javne proračune eh, treba pozvati da se tu vidi ta dodana vrijednost, te isto tako ovi visoko vrijedni podaci s jedne strane koji bez ikakve većih zahvata se mogu staviti na raspolaganje, pa čak i besplatno, nemam nikakvih poteškoća s time, ali tamo gdje su potrebne naplate troškove i individualni zahtjev, obrada i tako dalje. E, dakle, podaci koje se traže i u javnom sektoru, a prema i sadašnjoj direktivi obavezni su te podatke ukoliko ne podliježu nekoj posebnoj zaštiti, tada ti troškovi koji se dodatno pojavljuju, po mom mišljenju, moraju se prenijeti na tražitelja, odnosno korisnika. Inače bi to bilo e, zapravo e, daljnje opterećivanje poreznih obveznika, a ne poduzeća. U izuzetnim slučajevima bi bilo potrebno da javna e, tijela dakle osim ovih troškova ako je potrebno uključiti veći broj djelatnika tada to mora se na transparentni način prikazati, dakle, a ne bi ni na koji način to trebalo biti e, krava muzara e, u, slučaju regionalnih i lokalnih tijela. Što se tiče privatnih poduzeća, važno da u članku prom se naznačuje ono što je navedeno u uvodnoj izjavi, potpuno jasno navedeno na 22, dakle da privatna poduzeća mogu odlučiti u tome da li će staviti na raspolaganje podatke ili ne, to je zaista mm, jedno opće načelo, ali javna poduzeća u mnogim područjima u e, zapravo se nalaze u konkurentskom odnosu sa privatnim poduzećima. Dakle, javna poduzeća u liberaliziranom tržištu, dakle, da javna poduzeća, ako oni pak moraju e, svoje podatke tada, u slučaju da privatna poduzeća to ne moraju, može doći do nesrazmjerno utjecaja na konkurentnosti. Upravo tako želimo da gdje god ne postoji izravna konkurencija sa privatnim sektorom, nema nikakvih poteškoća da se javna poduzeća očituju, ali ako imamo liberalizirano tržište, mislim da bi trebalo stvoriti jednake uvjete poslovanja. Hvala vam lijepo. Hvala. U ime SID-a, gospođa Jakosari. Hvala lijepo. Hvala izvjestiteljici na dobrom radu na ovom dokumentu. Ne mogu to isto reći za komisiji. E, visoka vrijednost podataka e, nije obrađena na transparentan i kooperativni način. E, u načelu podržavam baze podataka visoke vrijednosti E, radi ekonomske koristi. To bi bilo dobro za sve e, koji te podatke ponovno koriste. Međutim, nemamo popisa, nemamo procjena učinka, niti e, jasne metodologije za odabirenje tih setova podataka. Članak 14. ustanovljavanje popisa E, podataka visoke vrijednosti. Obveza za javna poduzeća je dobrovoljna i mora se jasno definirati kao, takva. Što se tiče drugih članaka, pozdravljam e, pozdravam riječi izvještaja za agregiranje podataka na razini Unije. Te podatke trebaju korisnici moći lako otkrivati i koristiti. E, politika otvorenih podataka mora biti povezana sa jakom zaštitom osobnih podataka i e, uzimanja u obzir nacionalne sigurnosti. Hvala lijepa za ECR, gospodin Šulik Imari. Zahvaljujem. E, ovaj izvještaj je dobar, e, s njim možemo dalje raditi. Ponovno korištenje podataka javnog sektora je dobro načelo, ne samo što se tiče korištenja podataka, već i e, veće transparentnosti javnih uprava. Prijedlog po kojem su da podaci moraju biti dostupni po defaultu za e, buduće objavljivanje podataka tu moramo paziti e, moramo također imamo, imati bolje definicije djelatnosti e, ovdje mislim na amandmane 14 i 18 definicija setova podataka koje treba biti dostupna mislim da je to problematično trebamo poštivati subsidijarnost i proporcionalnost država članica europsko zakonodavstvo mora jasno reći koje podatke traži od država članica i zašto ih traži E, taj je zahtjev u europskom interesu. E, trebamo držati samo one podatke koji vode do poštivanja četiri sloboda europskih građana. E, stoga tražim ograničavanje visoko vrijednih podataka na određenu mjeru mora se ograničiti i trgovačke registre, e, karte i još neka druga područja. E, ponovno korištenje podataka će biti od koristi za e, unutarnje tržište. Hvala lijepa. Hvala lijepa za Alde. Izvolite, hvala lijepa. I ja bih htjela e, i zahvaliti izvjestiteljici na ovom nacrtu. A ALDE uvijek e, podržava otvorene vlade i otvorene podatke. E, stoga podupiremo njene amandmane. Što se tiče naših daljnjih prijedloga, oni će se naći u tri kategorije. Ponovno korištenje podataka e, je e, moguće samo ako e, se ti podaci zatraže. To treba objasniti u direktivi. Informacije o okolišu su također važne i trebaju biti dostupne. Načelo slobodnog pristupa prihvaćaju sada većina vlada moramo to e, jasno definirati u tekstu. Dinamički podaci je druga stvar, to je već spomenuto. Po našem mišljenju oni moraju biti dani u stvarnom vremenu i bez odlaganja. E, podaci o prometu su korisni samo u trenutku kad se stvari e, događaju E, ako dobijete vijesti o nečem što se dogodilo ujutro večer, to je beskorisno ako dođe do e, odlaganja moramo znati zašto je došlo do, e, do njega moramo također definirati setove važnih podataka formatiranje podataka i geografske reference su također od važnosti E, inače će situacija biti kaotična. E, vi ste to spomenuli u prilogu, ali to treba biti jasnije rečeno. E, ja zahvaljujem izvjestiteljici i veselim se brzom usvajanju. A sada dajem riječ Europskoj komisiji, gospodini Ivi Volmanu. Hvala predsjedateljice, zahvaljujem izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. E, bilo nam je drago vidjeti da e, amandmani e, jačaju odredbe prijedloga, na primjer preimenovanje instrumenata u instrument otvoreni podaci, to pozdravljamo. Također naplata koju predlažete je dobrodošla. E, to je jasnije sada i biti će lakše u provedbi. E, međutim, imamo nekih točaka koje trebamo pažljivije razmotriti sa tehničke strane. E, kao i stoga da postignemo sporazum. Odnos između E, direktive i e, nacionalnih režima pristupa, to također treba definirati. E, setovi podataka visoke vrijednosti, to su svi spomenuli do sada. Drago nam je vidjeti da važnost ovih setova podataka igra ulogu za sve nas i svi su to naglasili. Međutim, što možemo napraviti u tom delegiranom aktu? E, moramo ostaviti međutim i nešto e, fleksibilnosti, a trebamo i vrlo e, solidnu pripremu da vidimo koje ćemo podatke otvoriti. veselimo se našoj suradnji u pripremi ovog prijedloga i konačnog izvještaja. Hvala. Hvala i na kraj izvjestiteljica. E, zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni na konstruktivnim prijedlozima kao i komisiji na proaktivnom pristupu. Već smo imali tehničku sesiju s komisijom. Nadam se da ćemo moći nastaviti ovu usku suradnju, naći E, dobro rješenje za setove podataka visoke vrijednosti i za druge probleme. Nadam se da ćemo to moći usvojiti nakon ljetne stanke. Svima želim ugodne ferije. E, e, rok za predavanje pod amandmana je danas u podne, a u E, konačna rasprava u rujnu, glasanje u listopadu. Okay, so I propose Predlažem da počnemo glasanjem, e, zadnje glasanja prije ljetne stanke. Prvi e, izvještaj jeste dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu. E, Gospodan Sehnalova, kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvojeno 30 za, protiv. to otpada, odbacuje se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A Amandman 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera. 52. Provjera. Usvojeno. 19 za, 16 protiv. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 58 za, protiv, suzdržani usvojeno 61 za protiv suzdržani usvojeno 62 za protiv suzdržani usvojeno 66 za protiv suzdržani odbijeno 69 za protiv suzdržani usvojeno provjera 69 Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7a za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 100 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 5 za, protiv, suzdržani, provjera. Agri 5. Zatvaram glasanje. Uzvojeno 101 e, za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman 101. Zatvaram glasanje. Amandman 102 za, protiv, e, suzdržani. Moramo provjeriti. Ne vidim nikoga iz EPP-a. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani. Usvojeno je kompromis 12 za, protiv, suzdržani usvojeno amandman 118 e, za protiv suzdržani usvojeno kompromis 13 za protiv suzdržani usvojeno kompromis 14 za protiv suzdržani usvojeno idemo na kompromis 15 za protiv suzdržani usvojeno Amandman 153 e, e, za, protiv, suzdržani, provjera. 153. Close vote. It is Odbijeno. Odbijeno. Sada je prekasno. Prekasno je. Idemo na kompromis 16. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 162 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno provjera. 162. Odbijeno. Idemo sada na Agri 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani. Provjera, kompromis 17. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani provjeravamo kompromis 18. Zatvaram glasanje. Znači, idemo na posebne amandmane. 171 za, protiv, suzdržani. Mislim da je to odbijeno. Provjera. 171. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 172 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera 172. Odbijeno. Agri 9 za, protiv, E, e, suzdržani, odbijeno. Amandman 308 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 165 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo na kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 196 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodne izjave. Amandmani 1 i 2 identični su za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tri za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četiri za, protiv, suzdržani, usvojeno. Pet za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šest za, protiv, suzdržani. Mislim da moramo provjeriti. Provjeravamo amandman šest. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sedam za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri H, za, protiv, suzdržani, usvojeno. amandman 8, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Mm, amandman 9, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri B, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjeravamo amandman 10. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, provjera. 14. provjera 14. Usvojeno. Agri C za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno. Provjera. Agri C. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Idemo na amadmanas 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri E za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri F e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, e, Agri G Suzdržani. Agri G. G. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 za, protiv, suzdržano, odbijeno 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman Ovo se odbacuje. Amandman 22 protiv, suzdržani, usvojeno. NV2, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, idemo NV8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. NV9, drugi dio. NV9 drugi dio za, protiv, suzdržani, nije jasno. NV9 provjera, drugi dio. Zatvaram glasanje. Usvojeno. NV10, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. NV 13 za, protiv, suzdržani, provjera. NV 13. Zatvaram glasanje. Usvojeno. NV 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. NV NV18. Jeste li ga svi našli? Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno? Provjera. NV18. Zatvaram glasanje. Odbijeno. NV C za, protiv, suzdržani, odbijeno. NV 4 Kompromis 7a je usvojen. NV, NV 4. NV 4. Za, protiv, suzdržani, usvojeno Envi, 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno Envi 9. To se odbacuje. Envi 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno provjera NV12 <clears throat> zatvaram glasanje usvojeno e, imamo konačno glasanje elektronički glasamo zatvaram glasanje usvojeno 33 33 e, za, 3 suzdržana, jedan protiv. Želi li izvjestiteljica uzeti mm, mm, Zahvaljujem srdačno svim izvjestiteljima u Sjeni i kolegama iz pridruženih e, odbora NV Agri za odličnu suradnju. Mislim da je Europski e, parlament u našim odborima je dao jasnu izjavu da Dvojna kvaliteta nije prihvatljiva praksa, da je se moramo riješiti. Hvala lijepa. Nastavit ćemo s glasanjem. Te sad glasujemo o prijedlogu uredbe e, o procjeni zdravstvenih tehnologija te počinjemo s amandmanima 3 i 70 identičnima za, protiv, suzdržani. Nije jasno, provjeravamo. Četvrti amandman za protiv suzdržani usvaja se. 70 se ne razmatra, 5 za, protiv, suzdržani usvaja se 72, za, protiv, suzdržani provjera 72. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Šesti. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 73. Za protiv, suzdržanim, usvaja se. Želite provjeru? Ne? Mislim da, je bilo usvojeno. Zatvaramo. Usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, usvoja se usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 i 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. Deveti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovo se ne razmatra. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, se usvaja se 97 za protiv suzdržani usvaja se 16 96 za protiv suzdržani usvaja se 99 za protiv suzdržani usvaja se 17 za protiv suzdržani usvaja se 100 za protiv suzdržani odbija se kompromis 10 ne. O tom. Ne glasujemo. Amandman 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera za kompromis 17. Zatvoremo glasanje, usvaja se. U bloku amandmani 108, 90 11 za, protiv 11, odbija se, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim Amandman 112. Za, protiv, suzdržani. Od... Ne, provjera. Provjera za amandman 112. Zatvaramo glasanje. Odbija se. 113. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 ne, ne razmatra se. Pa idemo na 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 za, ne, oprostite, ne razmatra se. 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. U bloku za 124 do 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda opet u bloku i 9 i oni uz njega za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se 35 za protiv suzdržani usvaja se 134 za protiv suzdržani usvaja se 140 140 za protiv suzdržani odbija se 141 za protiv suzdržani odbija se 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 172. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 i 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali ćemo provjeriti 177. Zatvaramo glasanjem. <clears throat> Odbija se. 35. za. Ne, u bloku. one was 35 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 ne razmatramo, 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 1 e, i 49 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 se ne razmatra. Ne, 50 se ne razmatra, 52 za, so we voted. 52. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno elektroničko glasovanje zadnje. Zatvaramo. Usvaja se 26 za, 8 protiv. Četiri suzdržana. Not next Sljedeće pojedinačno glasovanje o slobodnom protoku neosobnih podataka o privremenom sporazumu elektroničkim putem. Zatvaram. Usvaja se. Čestitam. 33 za, 4 protiv. I riječ ima izvjestiteljica. Hvala lijepa. Ovo je veliko postignuće. To smo zajedno eh, ostvarili u manje od šest mjeseci. Što ne bi bilo moguće bez vaše podrške. Kristel, Dita, Daniel, hvala vam svima. Đulija. kao i Marku i svima koji su pomogli savjetnici, i pravna služba, Estonsko i Bugarsko predsjedništvo. Svima zahvaljujemo. Što se tiče lokalizacije podataka i zahtjeva za tim, mi e, zapravo sad uspostavljamo slobodu kretanja podataka, što je naravno nešto što je poticaj i jedinstvenom tržištu i inovacijama, te će Europu učiniti konkurentnijom, a mi ćemo pokazati u Europskoj uniji da možemo postizati stvarne rezultate. Zatim glasovanje o jedinstvenom digitalnom pristupniku elektronički. We close the vote. Zatvaramo. 33 za, 3 protiv, usvaja se. Okay, then um, it's okay. Uh, then uh, the next vote. Sljedeće. Ne, izvjestitelj želi nešto reći. Izvjestiteljice, izvolite. Hvala na podršci. Ovo je veliki iskorak. Za građane, naravno. Pa zahvaljujem svim klubovima, osobito izvjestiteljima u Sjeni i bugarskom predsjedništvu na sinergiji koja je ostvarena. Hvala lijepa i na angažmanu svih europskih institucija, a posebno sam ponosna na ove rezultate. Kao parlament e, smo e, postigli više nego što smo se nadali. E, Zahvaljujući klubovima izvjestiteljima u sjeni i savjetnicima. Vrlo je ambiciozno izvješće i imat ćemo pristup svim upravnim postupcima i službama u jednoj tražilici. To je veliki napredak za građane koji žele živjeti, raditi i poslovati preko granice. Eto i upravo smo radi toga zadovoljni i upravo u ovakvim danima posebno smo sretni što smo mogli obaviti e, ovakvu dužnost kao europarlamentarci. Sljedeće je glasovanje. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. Idemo po brojevima, ali prvo mandat. Imaju li svi dobar dosije pred sobom? Mandat za izvjestitelje, molim prvo. Za, protiv, suzdržanim, usvaja se. I onda idemo na Inko 2 za protiv suzdržani. Nisam sigurna da su se svi snašli da znaju o čemu točno glasujemo. Yes, that's one. <laughs> no, no, no. je So everybody has it? Okay, so now we are... Zatim, evo nas za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Imko tri. Ne, to se ne razmatra. Pa idemo na četiri. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Pet, Za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest. Prvo glasujemo o komentarima, a onda ćemo po brojevima. Prvo komentar za, protiv, suzdržani, usvaja se. O broju za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 7 za, protiv, provjeram. 7 provjeravamo. We close the vote and it is rejected. Odbija se. <clears throat> Imko 8. Komentari prvo za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad o proračunu. Iznos za, protiv, suzdržani, usvaja se. Oprostite, imamo i Inko 9, komentari prvo, za, protiv, suzdržani, odbija se. A sad o iznosu za, protiv, suzdržani, odbija se. Deset. Prvo komentari za, protiv, suzdržani, usvaja se. Iznos za, protiv, suzdržani, usvaja se. I konačno 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad idemo glasati za mišljenja. Amandman prvi. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri se ne razmatra. Četiri. Ne. Prostite. Tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Pet za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedam za, protiv, suzdržani, se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 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, provjera. 18.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 Provjera za 31. We are checking 31, so the people who... Provjeravamo 31, molim vas. Zatvaramo. Odbija se. I konačno elektroničko glasanje. Zatvaramo. Usvaja se 34 za, 3 protiv. Čestitke gospodinu Selimoviću, izvjestitelju. I konačno, današnje zadnje glasovanje Eva mi dala je izvjestiteljica i prvo amandmani 56, 7 i 8 koji su identični za, protiv, suzdržani i odbija se, ali provjeravamo. Mislim da je bilo dosta jasno. Zatvaramo. Očito je da se odbijam jasno. 59 i 61, opet dva identična amandmana za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Što znači da drugo ne razmatramo i odmah idemo na zaključno glasovanje Jesu li svi to našli? Jesu li svi našli? Je li svima jasno o čemu je sada, o čemu sad glasujemo? Otvaramo, zatvaramo. 31 za, 4 protiv i usvaja se. Dvoje je bilo suzdržano. Evo i sad smo došli do kraja današnjeg glasovanja. Zadnje glasovanje prije ljetne stanke. I e, oni od vas koji ne ostaju za javno e, saslušanje njima želim ugodno ljeto. Hvala lijepa. Hvala Hvala Hvala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 Hvala Okay, so welcome back. Dobrodošli natrag, evo mi ćemo započeti s našim saslušanjem kada je riječ o zakašnjenim plaćanjima te isto tako i primjeni direktiva o kašnjenjima u plaćanju u državama članicama. Na prvom mjestu ja bih željela pozdraviti sve naše paneliste koji su predviđene u panelu, te isto tako i našu publiku koja putem mreže nas prati, jer je i prijenos u tijeku. Izuzetno je važna ova tema, a to je suzbijanje zakašnjela plaćanja u dakle u poslovnim transakcijama između dakle samih eh, poslovnih subjekata, a tako i između javnih eh, tijela i poslovnih subjekata. Ja bih eh, žela dati prvo riječ eh, kao što znate, Lara Komi je eh, inače naša izvjestiteljica, ali nažalost morala se vratiti u Italiju iz obiteljskih razloga. Sabine Verhaen ju zamjenjuje Lara Koma. Sabine, evo, dajem ti riječ, izvoli. Hvala lijepa. Već ste spomenuli šta Lara Komi ne može biti s nama, ja ću biti njena zamjena, želim joj sve najbolje za sve one privatne poslove koje mora odraditi. U 16 tok veljače usvojena direktiva, a prenos u zakone država članica do 16. ožujka 2013. godine. Ciljevi direktive su bile da se e, omogući e, jasno plaćanje, te isto tako da se učinkovito iskoriste prava u slučaju zakašnjelih plaćanja, a isto tako i dužnicima e, jasno naznačiti posljedice zakašnjenog plaćanja, te isto tako i prekoračivanje rokova plaćanja direktiva isto tako slijedi jedno opće načelo, a to je jednostavljenje unutarnjeg tržište kroz objedinjavanje samih praksi te isto tako razvijanje jednog poslovnog uređenja koje će pospješivati e, pravodobna plaćanja kako bi se olakšalo financiranje upravo malim i srednjim poduzećima. Europska direktiva iz 2011. godine e, jest e, isto tako i mm, jasni limiti rokova plaćanja 30 do 60 dana, te isto tako i e, u odnosima između gospodarskih subjekata i javne uprave e, u otklanju od ovog sporazuma i kad je moguće da se odstupi od toga i kad je reč da je jedan javni subjekt uključen. Pisanim E, dogovorom, a da se pri tome, dakle, davatelji odgode ne A isto tako javna uprava ne može prekoračiti rok od 60 dana prema usporedbama u 25 država unutar Europske unije u 2018. godine Talijanska javna uprava treba 104 dana prosječno kako bi platila dobavljači, dakle to je 75 dana više od prosjeka Europske unije koji je 47 dana. Glavne najveće države članice u Španjolskoj prosjek plaćanja je 56 dana, u Francuskoj 55 dana, u Njemačkoj 32 dana, u Jedinoj kraljevini 26 dana koji su e, zapravo razlozi za zakašnjenog plaćanja u slučaju javnih e, subjekata. Prvo, to je znači neupravljanje novčanim tijekovima, neučinkovitost upravljanja u sredstvima plaćanja, te isto tako i puštanje plaćanja e, kada je reč o ugovornim dobavljačima nestabilnost samih dobavljača, i isto tako e, eventualni nedostaci kod računa. Kako da se e, ograniče ovo zakašnjena plaćanja? E, nedostatna administratiranje ovih plaćanja izaziva negativne posljedice na zapošljavanje, te isto tako ima isto tako posljedicu negativne naravi na gospodarsko odvijanje poslova kad je riječ o otpuštanju radnika upravo zbog nedostatka financijskih instrumenata i određenih plaćanja. Također utječe i na povećanje gospodarskog rasta, te isto tako i utječe na e, same dobavljače, a svakako treba e, likvidna sredstva koje sve subjekti koriste, a isto tako i isto tako njihova plaćanja pa govorite moraju koristiti bankarske proizvode, prekoračivanje računu, a trošak se pokriva kroz smanjenje dobiti i isto tako smanjenjem gospodarske snage a isto tako i samofinanciranje u slučaju zakašnjenih plaćanja također pristupno. Nepoštene prakse, kada je riječ o javnoj administraciji prema poduzetnicima, e, to je da se e, odgodi plaćanje kroz račun, te isto tako preko 60 dana se dogovaraju rokovi i isto tako zahtjev da se ne dani ovo zakašnjeno plaćanje. Kako se može poboljšati direktiva iz 2011. godine, dobiti implementaciju direktive koje će biti jedinstvene sa preciznim limitima do kojima se može koristiti izuzetak u slučaju privatnih transakcija. Prema Francuskoj i Španjolskoj to su uvjeti ne više od 60 dana, a isto tako kada je riječ o nepoštenim e, primjenama i korištenju sankcija, a u najekstremnim e, slučajevima dakle otkazivanje ugovora a prema o zakašnjenim plaćama naručitelja. Sve ovo treba e, i činiti u slučaju kada je e, e, dužnik i javna administracija. Što se tiče e, same direktive, trebalo bi utvrditi e, protiv svih onih koji ne pridržavaju se rokova, treba ih sankcionirati također, isto tako likvidna sredstva, a isto tako i sustavno e, praćenje, te isto tako objavljivanje svih informacija o prosječnim rokovima plaćanja, kako u javnom, tako i privatnom sektoru. Komisija će isto tako Točiti se na metodologiju izračuna samih rokova, te će isto tako olakšati pri razmjeni najbolje prakse u kontekstu dvogodišnjeg sastanka ekspertne grupe. Peto, e, što se tiče da isto tako i ova tema neplaćanja treba biti visoka na dnevnom redu svih političkih redova, isto tako treba pospješiti implementaciju te isto tako potpornih aktivnosti, a to je zakonik o promptnom plaćanju te isto tako i e, pravodavno plaćanju kako bismo imali i na neki način ovo kao osudu uvijek kao vrstne sredstvo pritiska. Ovime možemo dakle započeti naš e, o raspravu našeg panela o dakle, plaćanjima između subjekata, prvi govornik, gospodin Luke Hendriks iz Europske udruženja e, malih, srednjih i mikropoduzeća te obrtnika. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Na prvom mjestu želim zahvaliti odboru IMKO što nas je pozvala na ovaj sastanak, a isto tako i želim najbolje predstavnicima komija i njihovim e, nastavanjima idućih dana. Na prvom mjestu želim isto to kazati što je izvjestiteljica istaknula da ovo saslušanje kao takvo jest pokušaj da se e, ova izuzetno važna tema za mala, mikro i srednja poduzeća e, na vrhu svih dnevnih redova, a isto tako smatramo da se isto tako razmišlja o nadolazećim izborima i da možda možemo pronaći neke ideje da svakako u, u politički program se uključi sve ovo i na dnevni red samih predizbornih kampanja. Prije nekoliko godina sam bio ovdje kada smo raspravljali o samoj direktivi. Razlika spram tada jeste ta da sada imamo više podataka koje su nam raspolaganju o različitim e, postupanjima u zemljama članicama. Imamo izvješće Introma, Gredoma i isto tako izvješće od Danem Bredstrita. Naše organizacije zapravo promatraju situaciju na nacionalnoj razini. U Španjolskoj imamo plataforme multisektoral kontrol modalida. Dakle, mnoštvo je tu inicijativa na nacionalnoj razini kako bi se nadziralo upravo kultura plaćanja e, kako između dakle, privatnih poduzetnika, tako i e, između javnih i privatnih poduzeća. Kada smo razgovarali tada o direktivi, mnogi su kazali pa u krizi smo i upravo zbog krize imamo ovo zakašnjelo plaćanja. Međutim, sada kada smo prošli ovu krizu, vidimo da zapravo kada nemamo krizu, kultura plaćanja se i dalje pogoršava i to je potpuno jasan signal da moramo ipak nešto učiniti. Glavni problem ipak ostaje e, u odnosu između javnih e, poduzeća i službi i malih srednjih poduzeća i velikih poduzeća. Mislim da su i ovi problemi međusobno povezani, jer kada e, javne vlasti ne plaćaju onda imate onaj kaskadni učinak da i sami podizvođači i podugovaratelji ne mogu platiti dalje te isto tako E, javna poduzeća i, i javni sektor ima zapravo mora biti izvrstan u onome što rade i želim vas podsjetiti da doista 2008. godine e, kada smo imali imali dakle gospodarski oporavak kao program e, različite države su zapravo obećale tada da će svoje račune plaćati u roku od 30 dana. Ako pogledate međutim današnju situaciju još uvijek vidimo da to ipak ni dana danas nije slučaj. Koji su izazovi u svemu ovome? Na prvom mjestu svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti, uvijek smo to naglašavali i javni i privatni sektor, a isto tako i organizacije gospodarskih subjekata. To smo naglašavali da je tu potrebno odigrati jednu značajnu ulogu. Glavni problem, međutim, ipak jeste taj što posebno male i poduzeća imaju probleme sa velikim akterima. To ne možemo zanijekati. Vidimo to u svakoj državi, a isto tako kaže se da u sjevernim europskim zemljama imamo bolju kulturu plaćanja. To jest točno, međutim ako pogledate statističke podatke i u sjevernim članicama mogu vam dati podatke postoje osobito poteškoće kada je reč između malih i velikih i jako velikih poduzetnika. Također i lanac opskrbe ako i čak imamo dobru zakonodavnu osnovu u nekim državnim članicama, ovi veliki poduzetnici traže e, diskont za promptno plaćanje, smanjenje fakture, to je slučaj nekoliko država ili primjerice imamo i slučaj e, velikih e, prehrambenih lanaca koji traže odgodu 90 dana međutim dobavljačima omogućuje da financiraju svoju likvidnost kroz s faktoring društva, e, tako da dva puta E, se na neki način susreće ovaj poduzetnik sa e, financijskim sektorom. Pitanje koje se postavlja, koje elementi ovog zakonodavstva jesu dobri, koje nisu. Mislim da sve skupa funkcionira, međutim, sve skupa pak ovisi ipak o tome tko nije voljan plaćati i tko nije u mogućnosti plaćati svoje račune. Da, e, imamo različite instrumente koje nam stoje na raspolaganju E, treba nam upravljanje izdavanjem faktura, treba nam obrazovni e, proces, te isto tako imenovanje i na neki način prikazivanje on u pravom svjetlu i na neki način optužiti i staviti na stup srama, to je nešto što se teško može provesti protiv velikih poduzetnika, ali ni u jednoj od analiziranih država ovaj problem nije u cijelosti i konačnosti riješen. Nijedan e, problem nije riješen upravo zbog slabosti između malih i nekih odobranih velikih i jako velikih poduzetnika, što znači da se postojeći zakonodavni okvir može i mora nastaviti, što znači da moramo nastaviti ovim zakonskim i dobrovoljnim putem. Izvjestiteljica je spomenula koji su to putem, svakako postoje mogućnosti, pjesnoće o rokovima plaćanja, a isto tako moramo biti jasni i objasniti kada je to dan početka roka plaćanja ili dakle što to znači? Znači, dakle, nefer ili nepošteni pristup, a statutarno pravo da se zaračuna i zatezna kamate, to nitko se ne usuđuje e, tražiti ovu zateznu kamatu jer postoji zapravo da se na neki način poslovni odnos naruši. No, kada sagledamo cijelu problematiku, moramo pokušati ipak malo razmišljati izvan zadanih okvira. Uvijek postoji i svojevrstan pritisak da se ne odustane od slobode ugovaranja, a neki čak i smatraju da nemate slobode ugovaranja jer nema pregovaračke pozicije u nekim postima, a isto tako moramo razmisliti svakako o tome da se na prvom mjestu direktiva treba biti ojačana kako bi dala jasne rokove plaćanja. Ja bih e, se osvrnuo na slučaj u Nizozemskoj. Oni u Nizozemskoj u odnosu između malih srednjih poduzetnika i države, e, dakle državnih e, tijela, 60 dana. Da li je to riješilo problem? Ne. Odgovore ne. S druge strane, pak, e, naša organizacija MKB Nezozemska koja e, radi sa dobrovoljnim e, ugovorima i dogovorima sa većim akterima. No, ostaje ovaj jedan mali dio onih velikih i jako velikih poduzeća koji traže duge rokove plaćanja, ja mogu ih imenovati prije svaga, dakle u dakle pivarstvu koji isto tako i nekim drugim sektorima koji traže više od 90 dana. Kao što sam i kazala, oni ponekad i traže za kompenzacije, a tu ima prostora i za agencije za nadzor tržišta i konkurentnosti. Mi znamo da je to izuzetno teško da se krene tim putem ako ćemo se morati time baviti kroz opću upravu za e, konkurentnost, ali možemo ipak pružiti jednu inicijativu zakonodavne naravi koja e, se tiče isto tako i nepoštenih trgovačkih praksi kao što znamo u prehrambenom lancu, e, o tome smo i razpravili i tražili smo e, produženje. Tamo je problem sa pravnom osnovom donošenja ovog akta. No, u svakom slučaju potrebno je da poboljšamo ovu direktivu jer to je tema unutarnjeg tržišta i pravila bi trebala zaista biti svugdje jednaka. Imam još nešto vremena i toga bih e, želio zaključiti sa ovim javnim e, tijelima e, koji isto tako imaju utjecaj na privatni sektor, vidjeli smo da možemo poboljšati i samu direktivu u tom pogledu, jer u nekim državama vidimo da postoji e, proces verifikacije i koji se zloupotrebljava upravo od strane javnih e, dakle službi. Ne želim nikoga prozivati. Vidjeli smo čak u nekim državama da e, čak i ovim sjevernim spomenutim državama da je situacija se svakodnevno pogoršava i da javna tijela još jednom pokazuju da imaju zakašnjela plaćanja prema malim i srednjim poduzećima. Stoga tražimo da se i tu kompenzatorne mjere uvede ako se nešto ne plate, da bar e, malo i srednje poduzeće ne mora imati obavezu plaćanja PDV-a. Primjerice u Španjolskoj sa ovim novim zakonom o javnom nabavi e, postoji i čak inicijativa da loši platitelji budu isključeno iz opće postupka javne nabave a isto tako i javna e, javna tijela mogu izravno plaćati e, prema podizvođačima ako sam glavni e, ugovaratelj ove javne nabave nije u sposobnosti platiti. Što se tiče isto tako i zastupnika, ali i zastupnika u nacionalnim parlamentima i javnim tijelima i javnim službama. Svi mnogi ste uključeni u rad vlade. Kako možete potaknuti da se upravo plaćaju i izvrše plaćanja prema malim i srednjim poduzetnicima? Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedećeg govornika, gospodin Kasado iz nisam baš najbolja u španjolskom asociacion Nacional de Grandes Empresas institucion Evo, izvolite, imate riječ. Buenos días. Dobar dan svima i puno vam hvala. Zahvaljujem Europskom parlamentu i ovom odboru na tome što su nas pozvali na ovo javno saslušanje. E, o e, samoj direktivi, o e, uvjetima plaćanja i prije nego što počnem svoju intervenciju, želim reći da što se tiče najboljih uvjeta e, za plaćanje trebamo znati da su provedene neke studije i u komisiji o učinkovitosti direktive o kašnjenjima u plaćanju u državama članicama. I da bismo dobili prave odgovore potrebno je analizirati e, zakonodavni okvir za e, ovo i upravo na to ću se sada pozvati. Želim istaknuti da u posljednjih 18 godina od donošenja direktive e, su donesene dvije uredbe koje su željele i imale namjeru smanjiti ova kašnjenja između ostalih e, mjera i smanjila se autonomnost tijela koja plaćaju i konačno vjerovnici i njihovi predstavnici dobili su mehanizme kojima se mogu utjecati E, da bi se naplatili. Takav okvir uz više godine primjene direktive e, u unutarnjem e, zakonodavstvu, nacionalnom zakonodavstvu svake države članice također je ukazalo i na probleme primjene, odnosno provedbe, a, isto tako i tumačenja ove direktive. Kao što smo već čuli, ovaj, e, na razini sektora komercijalne distribucije ne vidimo neku želju veliku za raspravom o primjeni direktive o kašenjima u plaćanju. I studije koje su provedene pokazale su da države članice e, se uglavnom pridržavaju e, odredbi direktive i da je e, prosjek za plaćanje 32 dana u EU, ali to ovisi i o sektoru i o državi e, članici sporije na jugu Europe. A isto tako i e, od jednog do drugog gospodarskog subjekta ima razlike. Međutim, ono što komisija e, traži i e, što se pokazalo je da e, ima 60% dionika koji su zainteresirani za uredbu i vjerujemo da ova direktiva kakva je sada ne uspostavlja adekvatnu ravnotežu između e, maksimalnog roka i fleksibilnosti strana. A da se ne e, koriste e, prakse nepravične konkurencije. Moramo ostvariti slobodu ugovaranja i to imamo i u direktivama iz 2011. koje je donijela Europska unija. Kao što se recimo u Španjolskoj često događa po našem eh, zakonu iz 2010. godine eh, ima elemenata za koje mi smatramo da su nekompatibilni s europskim zakonodavstvom. Ističemo jednako tako da je se često nailazi na zloporabu nekih odredbi, a sloboda ugovaranja ključna je za poslovanje između tvrtki, ali mora biti rezultat procesa pregovora, a obe strane trebaju tu naći adekvatnu ravnotežu. Što je posebno važno kod e, određivanja cijena. I upravo zato potrebno je postići takvu ravnotežu e, u ugovaranju, a s druge strane imati na e, umu da kašnjenje o u plaćanjima e, predstavlja ne u, u tolikoj mjeri e, odbijanje plaćanja nego samo e, prekomjerno kašnjenje. Međutim, ne bismo nikako trebali radi toga ugroziti funkcioniranje tržišta. Jednako tako, moramo imati kriterije koji e, će omogućiti uspostavu rokova i to jednako prema svima. Na primjer, ako je jedan kriterij uspostavljen za određeni proizvod, mora se primjenjivati i na druge želimo izbjeći negativne posljedice kašnjenja u plaćanju u državama članicama i jednako tako e, sporije pritjecanje proizvoda na tržište što može ugroziti kvalitetu proizvoda. Želimo isto tako izbjeći odnosno može doći do pozitivne e, diskriminacije na međunarodnom tržištu, ali isto tako i porasta troškova za kupce. I vjerujemo da možemo pružiti primjere dobre prakse iz ovog područja, osobito mogu to reći za Španjolsku. i direktiva iz 2011 eh, je unesena u španjolsko zakonodavstvo i ona sadrži jedan eh, sasvim specifični eh, režim i zapravo se ovdje radi o jedinom sektoru u Španjolskoj u kojem nije bilo većih problema s kašnjenjima u plaćanju. Osobito je to osjetljivo kod 30 e, e, dana roka e, za razne vrste prehrambenih proizvoda kojima ističe rok i za druge vrste proizvoda zakon omogućuje 60, 90 pa i 120 dana, ovisno o tome kako e, stoji u samom dokumentu na kojem se temelji bankovni transfer. Ovo e, sigurno ima e, pozitivne posljedice i zapravo e, ne bi se smjeli e, mijenjati rokovi e, u kod ugovora i mi ne smatramo da bi recimo u sektoru tehnologije koji mi pokrivamo ti rokovi mogli ugroziti trgovinu budući da su, im se, da su se strane o njima suglasile i to nam omogućuje da e, se isporuci proizvoda pristupi e, odmah bez osobitih rizika ili dugovanja. Ovaj e, sustav usuglašen je 2008. godine i imamo e, zakon koji je kompatibilan i u potpunosti usklađen sa zakonima Europske unije i to pretpostavlja e, za vjerovnike čak i e, uspostavu boljih uvjeta. Ponavljam da mi iz naše asocijacije ne smatramo da bi sadašnji zakonodavni okvir trebalo e, mijenjati ili postrožiti. Jedino što se može e, provesti je e, uspostava mehanizma koji bi nadzirao primjenu ovih standarda budući da se radi o općem interesu i mjerama koje su donesene na nacionalnoj razini. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Um, and then um, we have uh, Mrs. Merton from uh, Eurochambers, please. Yes, um, thank you, Chair. Uh, Hvala lijepa predsjednice, hvala što ste nas pozvali na ovo javno saslušćanje. Ja ću odgovoriti na sva pitanja koje ste ovdje postavili. Mm, e, referirat ću se na naše vlastito istraživanje e, Komora za trgovinu i industriju. E, govorit ću o izvještajima plaćanja kao i neke nizozemske studije. Da li vi volite kasna plaćanja? Nitko to ne voli Nijedno poduzeće to ne voli. Kad se radi o našem iskustvu sa zakašnjelim plaćanjima, radimo na, na tome već šest godina. Ja imam i nešto osobno u, toj direktivi. moje poduzeće e, mog oca je propalo zbog zakašnjelih plaćanja. E, stoga tu imam jake osjećaje. E, kad se govori o izazovima u direktivi, e, gledamo to na sljedeći način. Na osnovi e, izvještaja o plaćanjima u Europi 72% poduzeća u Europi nisu svjesni te direkte. 59% njih ne koriste nije nikakve koristi ove direktive. E, a zašto? To je je to tako? Zašto ne znaju za direktivu? E, e, možda se e, fokusiraju samo na nacionalno zakonodavstvo, ali zašto ne koriste koristi ove direktive? Zbog borbe za vlast mala poduzeća E, prihvaćaju dulje rokove plaćanja, na što im je to drago. 39% e, njih, e, od njih su se zatražilo da prihvate dulji rok plaćanja. taj zahtjev na, su postavila velika poduzeća. ta mala poduzeća ne žele se sporiti sa velikim poduzećima jer bi izgubili klijente u teškom su položaju. Zbog kasnih pla, zakašnjelih plaćanja vidjeli smo, to je već spomenuto i gospođa Ferheren je to spomenula, imamo i izgubljene mogućnosti, i šanse. On, e, poduzeća smanjaju broj e, osoblja, e, oni bi otvarali nova radna mjesta kad bi bili brže plaćeni. Ima 27% e, njih e, je to izjavilo. Još jednu šansu koju vidimo usprkos e, plaćanjima poduzeće prema poduzeću, da li ta plaćanja rastu ili plaća, 37 dana je bilo 17. a 214 dana u 2018. Moramo e, gledati na e, prosjek. Neke kompanije plaćaju brzo, a neke plaćaju mnogo kasnije. To je prosjek za Europu. U nekim je zemljama ta situacija mnogo teža, a u nekima je i bolja. Ono što moramo pogledati jeste da 62% europskih poduzeća izvještavaju o financijskim teškoćama njihovih klijenata kao glavni uzrok kasnih plaćanja. Vidimo lančanu reakciju. Jedno poduzeće ima financijske teškoće, drugo poduzeće time po, pogođeno. Administrativna neučinkovitost je drugi razlog. 45% ispitanika je to e, potvrdilo. A e, najvažnija stvar je namjerno neplaćanje. 48% e, poduzeća kažu da njihovi klijenti namjerno kasnije plaćaju ili ne plaćaju. A sada da kažemo što gledamo što u zakonodavstvu ne funkcionira. E, imali smo jednu vrlo dobru studiju iz, u komisiji po tom pitanju. Ja ću biti kratka. to ovisi o zemlji. Imamo razna rješenja za razna, e, razne zemlje. Imamo dobrovoljne mjere, a imamo i zakonodavne mjere. ono na što ću se usredotočiti jesu uzroci kasnog plaćanja. Financijske teškoće administrativne e, na neučinkovitost i namjera. E, na to se trebamo usredotočiti. Financijske teškoće. Kako to možemo riješiti? E, zakašnjela plaćanja su dio većeg problema, to jest financijske nepismenosti. Gledamo poduzeća E, i e, uopće ne možemo vjerovati da oni ne e, razumiju o čemu se radi. Imali smo krizu, imat ćemo još jednu krizu, to su ciklusi. Moramo poduzeća opremiti, pripremiti ih kako bi se suočili sa sljedećom krizom. Moramo ih podučiti o financijskim osnovama. To je važno. To je ključ. Pitate se zašto? Ja ću citirati jednu studiju Nizozemske trgovinske komore od prošle godine i oni su bili e, začuđeni neznanjem poduzeća. Pretpostavilo bi se da poduzeća znači, znaju što je kamatna stopa, odnosi sa klijentima i tako dalje. Evo nekoliko broj. E, pola poduzetnika u Nizozemskoj E, nesigurni su kad se radi o financijskim stvarima. Pomanjkanje znanja e, se tiče poreznih e, stvari, osnovnih načela, bilance i računa gubitka i dobiti. Isto tako prognoze profitabilnosti. Ovo dvoje zadnje, to se odražava izravno ili neizravno u kasnim plaćanjima. Treba tu mnogo učiniti da se ta poduzeća poduče. E, druga stvar je svjesnost. Možda e, nisu sva poduzeća svjesna e, ljudskih troškova. Ako ne plate, neki će ljudi biti otpušteni i trebamo više interakcije između malih i velikih poduzeća. Moramo imati e, ombudsmana za male, mala i srednja poduzeća e, kako bi oni mogli, ta poduzeća mogla poduzeti potrebne korake e, za rokove plaćanja i kako bismo imali pravednu osnovu za to. Um, u, Nizozemskoj. Inicijativa je ta došla od velikih poduzeća. Um, moraju i ta poduzeća biti svjesnija da njihovi dobavljači ovise o njima i da bi ojačala kad bi ih plaćali na vrijeme. Neki su kolege um, spomenuli financijske poticaje Mm, e, mm, e, nagrade u gotovini, e, poticaje za točnost u plaćanju. To predlažemo. Administrativna neučinkovitost i to je razlog za, kasna plaćanja. Imala sam u iskustvo jer sam radila u, službi za dijeljenje e, shared service e, agency. E, ka, povezati se s malim dobavljačem često dugo traje. Mala i srednja poduzeća često ne znaju kako napisati, strukturirati fakturu. I tu možemo imati velike teškoće kad se radi o plaćanjima. I najvažnija stvar Veliki postotak poduzeća ne dobiju novce zbog namjere, zle namjere e, e, dužnika. E, možemo imati tu jednostavne mjere, poslati tekst upozorenja E, moramo e, slati više pisama u kojem e, potičete dužnika da plati normativne mjere čak i prijetnje mogu koje puta koristiti može se zaprijetiti višim porezima ili nekim kaznama Evo, to bi trebalo pretočiti u svijet e, malih i srednjih poduzeća. Ako želite više e, informacije informacija o tome, možete nam se uvijek obratiti. Hvala. Hvala lijepa. Hvala e, prvoj panelistici za ove zanimljive primjedbe. Izvjestitelj izvjestitelji u sjeni sada. Gospođa Grapini ima riječ, izvolite. Vrlo sam pažljivo saslušala eh, ovo što su naši gosti sada rekli. I to od samog početka. Podržavam eh, ovo što eh, kažete i govorim i iz osobnog iskustva. E, ja sam samo bila poduzetnica, e, a bila sam i ministrica za mala i srednja poduzeća 2013. E, kad je direktiva provođena. Bilo mi je stoga vrlo drago da se ta direktiva brzo prenijela u nacionalno zakonodavstvo, međutim ona nije bila dovoljno učinkovita želim svima vama zahvaliti predstavnicima malih srednjih poduzeća koji sudjelujete u ovoj e, raspravi. E, mi imamo velike maloprodajne lance ovdje i u tom sektoru postoje veliki problemi. Mali e, dobavljači koji imaju male marže, oni nemaju nikakvu pregovaračku polugu kakvu pregovaračku moć ima jedan mali poduzetnik e, to je pitanje već ovdje postavljeno. Oni često ne poznaju zakonodavstvo, ne koriste se prednostima direktive. Oni se moraju podvrgnuti uvjetima kojim nalaže veliko poduzeće. E, imamo tu dva krivca. E, e, središnju i lokalnu administraciju, upravu i e, njihove ugovore za javnu nabavu. Oni sile ljude da prihvaćaju kasna pa, plaćanja jer im to pomaže onda da dobiju ugovor, da dobiju posao. Mm, to, se odnosi na mm, podizvođače. Kad sam E, mi smo e, koji puta su e, ja sam kad sam bila ministrica zahtijevala da veliki poduzetnici odmah plate podizvođačima kad oni dobiju, kad im daju određeni posao. Međutim, to nije prihvaćeno Moramo E, imati i e, vrlo na umu javne kredite, e, kredite dobavljač može dobiti jeftini kredit. To su profesori predavali kad sam ja studirala financijsko upravljanje, financijski menadžment često plaćanja kasne e, mjesece. imamo e, imati zakone koji uređuju odnose između vlade i privatnih stranaka. U školama za management e, nemojte plaćati, uzmite jeftine kredite sa nultom kamatom, koristite pozitivni tok gotovine. Mm, mm, mislim da treba neke stvari u direktivi treba promijeniti. E, spomenut ću nekoliko točaka. Poduzeća, e, to je ideja, e, poduzeća trebaju platiti u roku od 60 dana ako nije drugačije određeno u ugovoru. E, pa onda će reći e, stavimo fleksibil, e, stavimo 90 dana, stavimo klauzulu o fleksibilnosti plaćanja. Ovdje je fleksibilnost štetna. Moramo zaštititi e, mala i srednja poduzeća. A to možemo učiniti samo uvođenjem etičkih načela jer se inače fleksibilnost e, koristi, e, zloupotrebljava zapravo. E, mala poduzeća moraju imati iste uvjete kao velika. Ako malo poduzeće ne dobije novac, ne može platiti svoje osoblje. Ljude koji za njih rade. Ima i drugih nedostataka za mala i srednja poduzeća. Oni onda svojim radnicima e, daju manje plaće. Moramo biti jasni. Mala poduzeća e, nikad ne idu na sud jer ne znaju koliki će biti sudski troškovi. To oni jednostavno ne radi, ne rade. Ne znaju da li će Eh, ih sudski postupak eh, eh, koštati više nego što dobiju za određeni ugovor. Imamo i druge probleme sa središnjom i lokalnom vladom. Komisija je napravila jednu studiju u kojoj se proučava koliki su dugovi naručitelja malim i srednjim poduzećima. E, govorimo o prosjecima. E, teško je e, dobiti prosjek jer imamo neka poduzeća koju poštuju rokove. Ali kad gledamo razliku između velikih i malih poduzeća onda ćete vidjeti vrlo različite brojke. Ono što želim reći jeste da je ovo što se sada događa nepošteno. E, situaciju moramo pažljivo pratiti. E, tri mala poduzeća e, su mi primjer u moje zemlji za takove nepoštene prakse. Direktiva nije ispunila svoje ciljeve. Ako uredba želi biti učinkovita, moramo je promijeniti veliki e, igrači u maloprodaji će reći da to ne trebamo. Maloprodajni lanci u moje zemlji mogu određivati cijene e, za mala poljoprivredna gospodarstva. A ta, ta gospodarstva jednostavno ne mogu preživjeti. Ja sam izvjestiteljica u sjeni za moj klub i usko surađujem sa izvjestiteljicom Larom Komi. Nadam se da će komisija otvoriti uši i oči za naše prijedloge. E, to nije zaštita, radi se o poštenoj trgoviti, e, radi se o jednakim uvjetima e, za sve u poslovanju. Tisuće malih i srednjih poduzeća imaju velike probleme zbog zakašnjelog plaćanja. E, oni ne mogu staviti na stranu e, velika novčana sredstva za slučaj neplaćanja. To oni jednostavno ne mogu. Općenito mala i srednja poduzeća moraju plaćati za sirovine velikim poduzećima unutar 30 dana i tu ima, a često za neke sirovine postoji samo jedan dobavljač. Oni odmah moraju platiti kad kupuju neke sirovine, ali onda im se taj novac ne vrati. Ovo što mi njegujemo je izbjegavanje plaćanja. Gospodin Sulik ima riječ, izvolite. ovo čuli smo vrlo emocionalnu izjavu e, ja imam drugačije mišljenje nadam se da ćete me saslušati prije no što se obratim gostima e, htio bih e, reagirati na ovo što je rekla kolegica standard rekli ste je 60 dana mm, ali E, vrlo često lanci kažu 90 e, dana, 120 dana, to treba zabraniti. Do 1998. smo to u mojoj zemlji e, zvali plansko gospodarstvo. Mm, mm, kažemo rok plaćanja 60 dana, onda će oni otići nekim drugim e, dobavljačima. E, vi ste govorili o tome da su dugi rokovi e, problem, ali onda ste također rekli da mala i srednja poduzeća ne dobivaju dovoljno novca da plaćaju navodnjavanje ili struju. Što želite? Želite diktirati cijene? Mm, mm. Kamo će otići mala i srednja poduzeća? Opet ćemo dobiti e, e, centraliziranu ekonomiju, e, središnje planiranje gospodarstva. Imamo slobodu, ne možemo diktirati od ozgo. Ne, Eh, ako počnemo s diktatom vratit ćemo se u socijalizam a mi u srednjoj Europi znamo kako to izgleda Evropska unija je eh, i sama ne plaća velike svote a sada želi rješavati eh, odnose koji su zaista odnosi u privatnom E, gospodarstvu, u privatnom poduzetništvu. Znam da ste podnik musi dosta 60 splatni. E, to nije razlog da mala i srednja poduzeća imaju rokove od 30 do 60 dana. Niko ih ne sili da uđu u poslove sa velikim poduzećima. Nisu prisiljeni. Oni mogu birati. Možda imate e, e, možda imaju neke E, možda ima i nepovoljnih ponuda, ali ima i ponuda koje su povoljne. E, mala i srednja poduzeća se moraju izboriti za svoje mjesto na tržište. Na tržištu Europska unija se ne može u to miješati mm, e, Rekli ste da su to samo prosječne vrijednosti koje ste nam dali. Imamo e, nekih poduzeća koja brže plaćaju, a neka koja još sporije plaćaju. E, evo, to je priroda prosječnih brojki. Ono što je važno je da se e, Evropska unija ne može miješati u te odnose Imamo ovu direktivu, ona se provodi, e, moramo se pobrinuti da se ona učinkovito provede. A tek onda možemo stvarati nove propise. Nakon učinkovite provedbe i potpune provedbe e, ove direktive. E, E, moramo tu provedbu e, analizirati i e, osigurati. Rokovi nisu problem Evropske unije, to su problemi dobavljača i poduzeća prije no što sam postao političar imao sam vlastito poduzeće sa 250 namještenika. Kad mi netko nije platio, nisam išao u Europsku uniju, nisam plakao, e, nisam molio da mi se novac plati. Ja jednostavno nisam toj, o, tom poduzeću više slao robu, nisam radio s tim poduzećem Hvala lijepa, gospođa predsjednice. Ja se želim zahvaliti i panelu na ovim doista korisnim informacijama. Skoro ću vas morati napustiti zato što imamo dakle mm, sastanak u odboru za kontrolu proračuna. A svakako Ponašanje samih javnih službi, i europske institucije nose svoj dio odgovornosti, pa čak i europske institucije se baš uvijek ne drže ovih pravila kad je riječ o rokovima plaćanja. Same, mm, dakle, javne službe nisu ni pošto različite od drugih aktera. Tu moramo imati nultu toleranciju javna tijela moraju imati ipak e, biti uzor. Ako oni ne plaćaju, zašto bi onda i poduzetnici plaćali na vrijeme. Tu moramo biti izuzetno oštri i strogi. Komisija će se svakako morati pozabaviti ime. Dakle, između poduzetnika kao takvih B2B, čujem da tu postoji čitav niz problema i zapravo je to šokantno koliko zapravo malo je poznavanja, razina poznavanja propisa, to nam je pak e, nešto što ne moramo prepustiti komisiji, pa postoje instrumenti komunikacije u okviru unutarnjeg tržišta i tu se možemo pozabaviti ovakvim pitanjima velik broj organizacija malih i srednjih poduzeća koje su zapravo pozvane da svoje članove informiraju o pravilima i to je osnova dobre suradnje. Još jedna točka. Svojedobno sam glasao protiv kada smo htjeli mikropoduzećima staviti nalog da vode knjigovodstvo kao velike. A najmanji poduzetnici nisu imali mogućnost, niti su imali e, pravilno financijsko praćenje. Porezna tijela, međutim, ne razlikuju između malih i najmanjih poduzetnika, znači da knjigovodstvo mora biti ispravno i kod malih, srednjih i velikih. Pa tada sam već rekao, pa ne može e, jedan čovjek koji je sam poduzetnike, dakle, e, koji ne može biti na istoj razini kao i veliki. Imaju ogromnih problema ako sami moraju voditi knjige, ako moraju predavati e, porezne e, svoje obveze i ako moraju na neki način ispunjavati sve uvjeti kao veliki. Nejednaki trgovinski uvjeti i nepoštene prakse Čuli smo izvješće Tarabele kad je reč o prehrambenom lancu, međutim to je samo djelomično rješenje, to su samo zakonski e, propisi kao takvi i prijedlog e, kad je riječ o posredovanju. Mislim da sve to zajedno e, možemo na neki način stažati i kazati da je strah taj koji kao takav e, ima svoje utjecaje. Ako mali poduzetnik e, kaže velikom e, ne želim 90 dana rok plaćanja, to neće biti tako jednostavno. Čak bi trebalo urediti funkciju ombudsmana za mala i srednje poduzeće. Mislim da je to interesantna zamisao. Taj ombudsman bi mogao posredovati u slučaju zakašnjelih plaćanja. Međutim, preduvjet u tome bio bi da se i E, recimo nizozemska udruga malih i srednjih poduzeća se okreće i možemo kazati da e, Mm, neki članovi upućuju na neke poduzetnike koji ne plaćaju na vrijeme. Sama udruga bi onda e, mogla to prikupiti kao informaciju jer sam poduzetnik kao takav ne može nastupiti. Znači moramo imati jedno posredovanje i identitet samog e, informacije ne bi se smio objelodanjivati nego bi trebao ostati anoniman. U tom slučaju još jedno pitanje koje bih na kraju želio postaviti. Od e, mnoštva malih poduzetnika sam čuo, a isto tako onih koji su poglavito aktivni u području u tekstilnoj industriji i koji svoje e, repromaterijal u, u zimskom periodu, a u ljetnom periodu prodaju svoju gotove proizvode i tamo imamo poteškoće. Marko Zulo. Sada bih dala riječ panelistima da nam kratko odgovore na postavljena pitanja ili ako imate eventualno neke napomene, opaske vezano uz sve ono što je ovdje istaknuto gospodin Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Zapravo nije bilo postavljeno velik broj pitanja, možda na prvom mjestu da na neki način naglasamo neke stvari. Od 1993. bavim se ovom tematikom i još uvijek se pokušava poboljšati direktive. To je stari problem i mm, dežavija dosta se toga, već je viđeno, argumentacija je vrlo slična. Zapravo ključna stvar je da neki veliki igrači, akteri stvaraju poteškoće i mislim da moramo, kao što sam i kazao, e, izaći iz zadanih okvira, pozabaviti se e, nepoštenom trgovačkom praksom i ići prema zakonodavstvu o nelojalnoj konkurenciji. Mislim da ovaj slobodni svijet nije ugrožen ako bismo naprosto te velike aktere e, obvezali da plaćaju u roku od 60 dana. Ti veliki stvaraju probleme. I u Nizozemskoj, već sam istaknuo, imate obavezu za velike da plaćaju u roku od 60 dana za ostale, dakle između velikih i malih i između velikih, velikih, malih, malih možete zadržati slobodu ugovaranja ovog roka plaćanja, što znači moguće je i na taj način ovakve specifične probleme i riješiti. Što se tiče na neki način informiranosti obrazovanja Možete vidjeti našu dokumentaciju od samog početka, mi smo inzistirali upravo na tome vrlo često, jer riječ o tome da mali i srednji poduzetnik uopće ne šalju svoje račune, ali to je gospodin De Jong kazao, mi to kao organizacija svakako upozoravamo, to je dio koji mi moramo odraditi, međutim to ne rješava onaj najveći problem, a to je prije svega kad je riječ o ovim spomenutim velikim akterima koji ne plaćaju. U Finskoj tri od četiri e, poslovna subjekta prihvatilo je duže rokove plaćanja nego što im se prvotno činilo e, svrsishodnim. Evo, to je podatak o vašem pitanju, gospodin De Jong, vezano uz tekstilnu industriju. To je problem i unutar naše organizacije imamo i rasprave o tome jer smo zastupnici velikog broja sektora, proizvodnih sektora, prije svega u tekstilnom sektoru, kao što se kazali, to može biti ovaj sezonski narav problem i naravno pitanje je da li da se sektorski pristupi ovom pitanju kao što to čine eh, u Francuskoj. Možemo o tome razmisliti. Međutim, eh, sektor kao takav nije često dobro definiran i same granice između sektora se brišu. A što se tiče tekstilnog e, sektora, mislim da da mali e, maloprodajni lanci ne mogu dobiti e, dobiti rok plaćanja od 90 dana. Najviše to 60 dana koje je prihvatljivo, a možda je to isto tako preškoće. Tu nam treba fleksibilno zakonodavstvo za veći broj poduzeća, ali neke specifične probleme prije svega, a moram to nažalost kazati, nisam čuo ništa o velikim poduzetnicima, nemamo jasno rješenje za ovaj problem, još uvijek ga čekamo, ne možete to samo riješiti sa ovakvom e, pristupom e, i da ih na neki način stavimo na e, stup srama. No, što se tiče javnih e, službi i što se tiče isto tako javnih poduzeća, moramo vidjeti e, a imat ćemo raspravu o tom segmentu u drugom panelu, možda da to prepustimo tim panelistima. Gospodine Gesarta, hvala lijepa. Gospodine Rapini, ako sam dobro zabilježio, pa vi ste zapravo izravno napomenuli da e, predstavljamo ove e, maloprodajne lance. Pokušao sam kao udruga vam objasniti da, da u Španjolskoj se trgovina dobro odvija. Imamo e, dobar okvir za trgovanje upravo i kroz direktivu, ali isto tako i kroz naše lokalno zakonodavstvo koje jako dobro funkcionira uvjeti koji se propisuju, koji su takvi, ne postoje nikakvi konfliktne situacije između pojedinih e, dionika. Ne pokušavamo da se na bilo koji način zastupati našu interesnu skupinu, ali situacija je dobro postavljena u i španjolskoj maloprodaji. Naravno i mi imamo sudove, svaki gospodarski subjekt, bilo mali, veliki, može se obratiti tim sudovima, imamo i neke administrativne mjere koje se isto tako mogu primijeniti, ali kad je riječ o prehrambenim lancima, tu imamo i jednu službu koja djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede, anonimno se mogu e, uputiti informacije i sama ta služba pri Ministarstvu poljoprivrede mora na to reagirati. Tužbe, jako ih je malo kad je o zakašnjenim plaćanjima, a to nam te brojke daje i upravo ova služba iz Ministarstva poljoprivrede. Za nas je jako važno pritom istaknuti da nismo za da se direktiva za zakašnjena plaćanja još jednom e, pooštri, ali kontrolni mehanizmi, nadzorni mehanizmi da se prije, pa da se upravo primjena ove direktive na neki način ispuni, svakako da se obaveze i e, na neki način sve ono što je potrebno unutar e, direktive i primjene u državama članicama mora biti obuhvaćeno i mogu se suglasiti s vama. Države članice moraju stvoriti prihvatljive instrumente i primjenjive instrumente kako bi se i ova direktiva mogla provesti. Mogu se suglasiti sa onime što je i gospodin Sulik. Europska unija mora E, se pridržavati načela slobode trgovine, a isto tako i slobodnog tijeka, roba i usluga. Mi jesmo za uplitanje javnih mjesta, ali ako postoji nadređeni interes, ako e, se mjere e, koje se primjenjuju imaju svoju dakle srazmjernost. Vjerujemo u slobodnu tržišnu utakmicu upravo iz eh, pogleda eh, pozicije samih maloprodajnih lanaca, kada god imamo zakone koji mm, utvrđuju rokove plaćanja i ugovorne obveze i koje isto tako eh, definiraju rokove isporuke, moramo biti jako oprezni jer nećemo uspjeti da se se ostvari cilj. Upravo suprotno, to je nesrazmjerno uplitanje u ugovorne eh, i slobodu ugovaranja. Gospodin Martin, ne znam, ne možemo reći da se želimo povratak na socijalizam i komunizam, ali tražimo poštene uvjete za sve aktere i partnere u društvu i na tržištu. Da li imamo možda predstavnika iz Švedske? Da li se dobro sjećam da postoji transparentnost plaća i naknada? Ako se mogu sjetiti, to bi možda upravo bilo rješenje. Znači, ako nitko nema poteškoća, e, dakle, rokove plaćanja, možda bi to bilo upravo rješenje. Hvala predlažem da pređemo sada na drugi panel u kojem ćemo e, analizirati transakcije između javnih tijela i e, privatnih poduzeća. E, prvi govornik je gospodin Bramini iz ICOM-a kao talijanski poduzetnik. Dobar dan. Ja vas se srdačno pozdravljam slobodno ću govoriti jer ono što vam danas želim priopćiti to je zapravo povijest mog poduzeća. Ja sam poslušao sve što je rečeno i da postoje neka stremljenja i nastojanja, pitanje velikih, e, isto tako rokovi plaćanja velikih prema malim, ali male i srednja poduzeća su zapravo okosnica i kičma svih e, država i poduzeća. Ne možemo dopustiti da veliki poduzetnici u 60 dana naplate, a tek e, nakon 150 dana proslijede sredstva prema malim i srednjima. Javna tijela koje su ona s kojima moramo započeti. AIKOM, Milano SR. 1973. godine osnovao sam poduzeće bavimo se građevinom i isto tako i izgradnjem sustava za stvaranje pitke vode u 90. godinama e, tijekom dakle, raspisanih javnih nabava mi smo se javljali i svakako u na Siciliji u kampanju i na jugnom, južnom dijelu sam sudjelovao u javnoj nabavi. Prvotno sam imao iste e, platitelje i dakle koji su dobro plaćali, a onda su stvorene neke substrukture administrativne naravi koje su kroz konzorcije djelovali i koji su onda vršili plaćanje i odmah potom više to redovitost plaćanja je izostala. 350 milijuna eura mjesečno to je odgađano, meni je plaćeno sve manje i manje. E, gubici su rasli, e, a i tuk je rastao. Ja sam vjerovao da će država to riješiti. Prije ili kasnije sam si kazao će oni platiti, a ja sam stavio hipoteku na svoju privatnu kuću 500.000 eura. I još jedan kredit e, koju sam hipoteku stavio na poslovni objekt u svoju kuću i dakle sav svoj život investirao sam u privatne nekretnine i poslovne nekretnine moje malo poduzeće koje ima 15 milijuna eura prihoda. Dakle, situacija je sljedeća. Ta javna tijela ne samo da me nisu plaćala, već se dogodilo i to da upravo time što sam na neki način bio zaposlenik u javnoj službi s obzirom da e, eto nisam bio u mogućnosti nastaviti svoje poslovanje. Ja sam u konačnici se 4.3.2011. godine morao sam proglasiti stečaj. To je moja povijest. Čuo sam sada 120, 150 dana rok plaćanja. Ja 3-4 godine nisam vidio uplate. 7 godina e, je bilo nekih kampanja gdje je zapravo država trebala izravno platiti. Zbog toga sam danas ovdje. I stoga vas molim da i vi postanete aktivni. Svi oni koji ulaze u taj poduzetnički rizik kojeg imamo u Italiji gdje bez ikakve vlastite krivnje e, morate u konačnici zatvoriti vaše poduzeće ovih 8500 poduzetnika koji počine samoubojstvo potpuno sami, ostaje ja kao talijanski građan, osjećam se kao europski građan i zbog toga vas u svojoj javnosti molim da djelujete, da osigurate da svi oni koji iz vlastite krivnje e, nisu iz vlastite krivnje izgubili sve, pa ipak bi trebalo tu i državu na neki način optužiti, pa država ne može naprosto sam tako uzeti si sve kao da se nalazi u samoposluzi, a bez plaćanja. Prije mjesec dana ja sam izbačen iz eh, svog privatnog doma, naprosto zato što sam vjerovao državnoj državi, nisam htio nikoga otpustiti, ostalo je svega nekoliko zaposlenih, ali malo i srednje poduzeće, pa mi se poznajemo, poznavao sam njihove obitelji, zbog toga sam pokušao opstati i zbog sebe i zbog njih. E, stoga vas e, molim da se aktivirate. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa na ovom svjedočenju. A sljedeći je mhm, gospođa De Geronimo, također talijanska poduzetnica. Eh, Prvenstveno zahvaljujem gospođi Komi koja me je pozvala da sudjelujem e, danas e, u ovoj raspravi, odnosno saslušanju i e, posebno emocionalno sam poslušala što je rekao gospodin Bramini i zahvaljujem vam na prilici koju sam dobila da prenesem svoju, svoje iskustvo. Rosela Pecino di Geronimo je moje ime, ja sam sa Sicilije i e, otišla sam na studij, vratila se u Kataniju na Siciliju svojim korijenima koji su me naprosto zvali kući i e, željela sam e, poboljšati svoju regiju, svoj zavičaj i počela se baviti prikupljanjem otpada. Dakle, željela sam nešto učiniti za okoliš. Moja se tvrtka zove Dusty 40 godina sam e, radila na tome i e, prikupljamo sve vrste otpada na ekološki način. Gorljivo se zalažem za zaštitu okoliša i osjećam se poput borca u tom smislu, borca za bolji svijet. Imam e, obiteljsku tvrtku sa 40 milijuna e, obrta i 700 e, zaposlenih. Radimo Isto tako i poslujemo sa segmentima koje je navoj gospodin Bramini. I Puno problema je na koje nailaze e, poslovni ljudi prošlih sedam godina, proteklih sedam godina. E, u tom sam razdoblju e, sedam milijuna eura potrošila na puko preživljavanje. Jer moj imidž je imidž pouzdanosti i e, radimo s dobavljačima. Uspjeli smo e, napraviti mrežu, umrežiti se i e, preživjeli, još uvijek se držimo. Ono što se u Italiji dogodilo, kao što je objasnio gospodin Bramini, je da tvrtke koje rade u javnom sektoru poput recimo e, ekoloških e, ne mogu e, čak i kad nisu plaćene prestati s poslovanjem jer je to javni, javna služba. Dakle, moraju i dalje nastaviti poslovanje, uplaćivati doprinose i poreze državi. prije nego što nas e, plati e, lokalna i regionalna vlast, dakle prije nego što plate naše račune, e, oni provjere jesu li sva naša plaćanja prema državi podmirena u skladu s pravilima. Dakle, socijalna i ostala. Jedini naš klijent je država, ali država ne plaća prije nego što potvrdi da je njoj sve plaćeno, ne samo da država ne plaća. Evo primjera. Recimo da imamo ugovor na 30 dana. Država se toga ne pridržava, oni se ne pridržavaju, ne poštuju e, to, a ja ne mogu ne isporučiti uslugu. Dakle, to je nerecipročno. iako ugovor e, obvezuje jednako obe strane, ja moram sve podmiriti, platiti zaposlenike, platiti davanja državi, a država koja je kupac moje usluge mora platiti jedan račun za 30 dana, drugi za 45 dana, ne samo da to ne učini, nego ne plaća ni kamatu na kašnjenje ako želim dobiti kamatu na e, zakašnjelo plaćanje, moram e, ih tužiti. A to se u Italiji oteže godinama. Dakle, e, ako djelujete u tom sektoru na Siciliji, preuzimate ogroman rizik. Ono što ja tražim od Europske unije je da se e, započne postupak protiv Italije zbog e, kašnjenja u plaćanju jer Italiju nije briga, dakle niko ne mari za to. I nešto se mora poduzeti da bi Italija plaćala kao što bi morala unutar 30 dana, odnosno ugovorenog roka koji stoji u mojem ugovoru 30 do najviše 45 dana. Ali nitko ne mari, a mi ne možemo i dalje tako funkcionirati. I država bi trebala biti primjer građanima, a ne postupati na ovaj način i čak ne plaćati niti kamate. preživljava se, ali jedva. Međutim, jedino što mi tražimo su e, pravovremena plaćanja i ono što želimo e, da Europska unija učini je da e, Italiju na neki način e, primora da nadoknadi ljudima štetu koja je time nastala. Jer istovremeno država je i vjerovnik i dužnik jedne te iste tvrtke. i dobavljač poput nas bi e, trebao dobiti barem zateznu kamatu, a mi plaćamo 40% zateznu kamatu ukoliko kasnimo s plaćanjima. Nema tvrtke koja može podnijeti takvu praksu jedina opcija zapravo je ili proglasiti e, stečaj ili čekati da se dogodi čudo. Recimo, ako imam e, vjerovnika e, poput općine, recimo, kažu mi da Dakle, 80% mojih troškova su troškovi radne snage, jer smo radno intenzivno kompanija. Dakle, oni mene pitaju li ja e, prihvatila da mi plate iznos manje od 50% od računa. I onda se čeka deseta godina da se dovrši stečajni postupak. I onda kažu pa razmotrit ćemo hoćemo li vam platiti sve ili samo dio toga. Odvjetnik eh, mi kaže da eh, je recimo jedna općina eh, bankrotirala što znači da e, neće podmiriti svoja dugovanja. Od Europske unije tražimo da nešto poduzme da bi prisilila Italiju jednom za uvijek da postane urednija u plaćanjima. Jer ne znam zašto bismo mi podmirivali svoja dugovanja ako država ne plaća nama. Dakle, ja plaćam tebi, a ti nećeš platiti meni. I evo, to je ono što bismo mi trebali postići. Hvala vam lijepa. I posljednji govornik, gospođa Finley iz stalnog predstavništva e, Republike Irske. Hvala lijepa. Predsjedateljice, hvala lijepa na pozivu. Moram odmah reći da je Irska e, predlagatelj uvođenja kulture e, brzog plaćanja i smatramo da e, upravo državne strukture imaju veliku zadaću u, e, i ulogu u mijenjanju e, te kulture. I javna tijela i njihova plaćanja prema e, poslovnim subjektima su posebno pitanje, a naš zakon traži da unutar 30 dana od primanja računa e, plate e, dobavljače, a e, međusobno plaćanje između poslovnih subjekata u roku od 60 dana. I ako nema međutim ugovora, 30 kalendarskih dana je rok i za javne subjekte i za e, poslovne subjekte. U lipnju 2009. godine je e, odlučeno da će država svoje dobavljače, izravne dobavljače plaćati unutar 15 dana. 2011. godine donesena je odluka da se to proširi i na javni sektor. Dakle, ne samo na državne sektore, nego na državne agencije i javna tijela koja su dobila obvezu plaćanja u 15 dana. I javni sektor mora objavljivati kvartalna izvješća o plaćanjima i u akcijskom planu e, za zapošljavanje je e, vlada e, uvela također i poziciju pozicije koje će omogućiti sastavljanje izvješća što naravno podrazumijeva izvješća o uplati zateznih kamata ukoliko je do kašnjenja došlo i onda se to klasificira po onome što je plaćeno unutar 15 dana, između 16 i 30 i preko 30 dana. U prvom kvartalu 2018. godine 84% e, svih virmana plaćeno je unutar 15 dana, a 19% unutar 30 e, dana kako je propisano zakonom nastavno na odluku vlade iz 2017. godine državni sektori i javna tijela moraju plaćati e, kamatu na kašnjenje u plaćanju po valjano izdanom računu izvan ovog 30 dnevnog roka automatsko plaćanje kamate mora krenuti. E, nadležni ministar i njegov resor moraju osigurati da se e, u e, njegovom području djelovanja svi pridržavaju ovih odredbi uključujući i e, plaćanje e, i e, postizanje nagodbe. To se smatra ključnom mrežom za promicanje kulture plaćanja i rasterećenju tvrtki kako bi one mogle ostvariti svoja zakonska prava. Postoje i smjernice koje su izdane i za javna tijela i za e, resore, državne resore. I također postupci za e, treniranje i edukaciju e, osoba koje će obrađivati virmane i ubrzati uplate a poslovni e, angažman e, se nastavlja. Imamo i e, savjetodavne savjetodavno vijeće i ministra za mala i srednja poduzeća, dakle za sve aspekte njihovog poslovanja i E, mala poduzeća vrlo su zadovoljna ovakvim sustavom brzog plaćanja i ta je praksa dobar e, primjer e, adekvatnog angažmana i dijaloga. A Irski institut za upravljanje kreditima i srednja i mala poduzeća, srednje i male tvrtke, zatim konfederacija poslodavaca i um, banaka. Svi oni su ovo podržali, a njih podržava Ministarstvo gospodarstva. Doćim uh, u ožujku 2015. godine smo krenuli s kampanjom za kulturu plaćanja koja se i dalje nastavlja. Imamo preko 300 subjekata koji su e, se u nju uključili i smatramo to e, kontinuiranim radom uz recimo e, također e, pomoć koja je stigla od velikih e, tvrtki koje su također aktivno krenule u skraćivanje rokova plaćanja. Mogu reći da javni sektor mora na vlastitom primjeru pokazati kako treba djelovati i svjesni smo da je to e, posao koji će se nastavljati i da je od najvećeg mogućeg e, značaja e, da se država uključi i stane na stranu malih poduzeća i provodi informacijske kampanje koje pružaju e, podršku, a e, središnje vlasti također trebaju voditi svoje kampanje i to doista znači da treba informirati mala poduzeća o svemu onome što trebaju znati i e, jednako tako i o pravodobnim plaćanjima nemamo nikakve zahtjeve za promjene u zakonodavstvu. Upravo vjerojatno zato što smo toliko toga već i bili poduzeli e, na vrijeme. U prošlosti smo razmotrili, ali spomenuto je to ovdje, e, javnu nabavu, a imamo i e, raznih ideja za koje vjerujem da bi mogle i drugima biti e, korisne, a koje ne uključuju e, nužno e, i promjenu u zakonodavstvu. Hvala vam. Prije nego što članovima dam riječ, gospođa Vajdl ima riječ, dakle, koja je šefica u DigiGrow Europska komisija. Hvala Inku na ovoj odličnoj inicijativi i razgovoru o temi koja nam je iznimno značajna. Sa zadovoljstvom smo slušali e, vaša stajališta i evo što mogu reći e, o upravljanju e, kašnjenjima u plaćanju, čini nam se da je došlo do pomaka. Mislimo da su smanjeni na kašnjenja i da su ujednačeni uvjeti. Ali još uvijek nismo tamo gdje bismo trebali biti i situacija je daleko od idealne, ima još puno posla. Kašnjenja u plaćanju su i dalje uobičajena praksa u svim gospodarskim sektorima, ali e, osobito su problem e, u e, radno intenzivnim djelatnostima. 60% tvrtki dobiva plaćanja sa zakašnjenjem u Europskoj uniji, ali to je problem koji osobito pogađa srednja i mala poduzeća, a e, naročito u odnosima business to business, kao što e, smo već e, čuli upravo zato što to slabi pregovaračku, odnosno što te, takvi subjekti imaju po prirodi slabu pregovaračku moć. Srednja i mala poduzeća znatno su više pogođena jer imaju e, većih problema sa solventnošću i e, ova veća e, kašnjenja izravno utječu na njihovo preživljavanje i zapravo su razlog za jedan od četiri stečaja u Europskoj uniji. Dakle, problem i dalje postoji, a za nas je to velika, veliki problem upravo zato što postoje programi. Programi koji su financirani iz proračuna Europske unije i međutim to je kontraproduktivno našim nastojanjima i jedan je od prioriteta za komisiju. Koji su zaključci i što sljedeće treba poduzeti? Mislimo da treba eh, mijenjati direktivu. Pitamo se je li to međutim pravo rješenje ovog problema. Ono čemu još treba razmisliti je eh, u odnosima između eh, poduzeća poslovnih subjekata e, da je provođenje e, ove direktive zapravo određena strukturna slabost nemamo inspektore koji e, bi vas kaznili zbog nepridržavanja direktive dakle nemamo mogućnost sankcija i u području provedbe imamo e, međutim nešto više e, mogućnosti. Započeli smo e, sa provedbom koja je postrožena pogotovo kao što smo čuli za neke države članice koje su E, osobito e, kasne e, u plaćanjima, a dakle državni sektor kasni i sad je Italija pred Europskim sudom pravde i na tome se radi. Direktiva je imala pozitivan učinak, ali ima tu provedbenu strukturnu slabost i e, o tome smo i ovdje već nekoliko puta govorili i smatramo da bi trebalo e, pozornije razmotriti mogućnost primjene ove direktive. I mislim da treba e, uvijek znati koji su uzroci tog neplaćanja i kakve bi mogle biti mjere, učinkovito te mjere koje bi se primijenile da bi se osiguralo e, provođenje ove direktive. Mi e, smo proveli e, studiju i upravo istražujemo i najučestalije razloge zakašnjelog plaćanja i tu su i pitanja takozvane financijske pismenosti, što je u određenoj mjeri e, problem, zatim nedostatak e, i poznavanja vještina i drugo. Te postoji i problem dugog otezanja s plaćanjima i dugih postupaka. Međutim, u ovom izvješću također se bavimo instrumentima i mjerama koje postoje u državama članicama e, kao što je recimo irski primjer koji smo upravo čuli o tome što bi se moglo učiniti e, za promicanje uspostavu e, bolju, bolje kulture ili poboljšane kulture plaćanja. Imamo neke dobre rezultate, e, koristili smo određene ideje, a naravno da bi pomoglo uvođenje kraćih rokova za plaćanje i povećana transparentnost e, i e, je dovela do bolje performanse poduzeća. Naravno da postoji mogućnost e, uvođenja sankcija e, što bi moglo e, povećati učinkovitost, a jednako tako i pomoć dajemo malim subjektima, a i njih će obuhvatiti ova studija koja će uskoro biti objavljena i sadrži e, veći broj ideja o kojima, na kojima ćemo raditi. U tom području morate biti mudri jer je e, provedba dosta složena. Različite prakse su spomenute i e, imamo i prijedlog koji se odnosi na nefer trgovačke prakse i e, potrebno je doista zaviditi izvan okvira da bi se e, poboljšala ukupna klima i kultura plaćanja u Europi. Hvala lijepa. Biti ću kratka. Jasno je i iz irskog primjera kao i iz ove rasprave da imamo podijeljene nadležnosti. Ne može sve riješiti Evropska unija. Tu imamo i značajne nacionalne nadležnosti. Tu je vrlo važno upravljanje. Imamo negativne primjere e, jedne države koja ne plaća. E, to može potaći i druga poduzeća da ne plaćaju. Mislim da možemo poboljšati e, direktivu. Možemo razmišljati i o bijelim i crnim listama zemalja. Onih koje plaćaju uredno i koji ne plaćaju ne radi se tu o komunizmu ili socijalizmu, ali ne smijemo dozvoliti u gospodarstvima anarhiju. Država mora igrati ulogu, ona mora e, intervenirati kad postoje neravnoteže. A e, naročito je loše kada i država ne poštuje svoje obveze Imate mnogo tragičnih primjera iz radnih, raznih zemalja. E, mislim da to ponašanje vlada mora nadzirati komisija. Radi se o jedinstvenom tržištu. E, čuli smo e, kolegu koji traži da se država u to ne miješa da se dozvoli catch as catch can na, na tržištu e, kad e, e, se radi o business to business odnosima, kad se radi o odnosima između velikog i malog poduzeća. Jutro smo glasali o E, izvještaj u kojoj se traži više novca za mala i srednja poduzeća. Moramo vidjeti što države članice mogu učiniti na području obrazovanja, e, osposobljavanja na području financijskog upravljanja i tako dalje. Velika poduzeća imaju veliku moć, ona mogu diktirati uvjete malim poduzećima ako država plaća jednom velikom poduzeću, ako to velikom poduzeće ne plaća pod ugovaračima, pod e, izvođačima, je li to pravedno? E, novac dolazi iz državnog proračuna. Taj novac mora doći do građana nije e, u redu ako veliko poduzeće koja koje ima pregovaračku moć iskorištava e, mala poduzeća moramo raditi na ovim amandmanima. Nadam se da će komisija biti otvorena za naše prijedloge. nu vreau să excludem întreprinderile mari, vreau să avem o negociere și voi Ne želimo naravno isključiti velika poduzeća. E, I, i u i imamo e, razne e, rasprave, tražimo rješenja E, mala poduzeća gravitiraju prema velikim poduzećima. Moramo e, imati na umu njihove odnose. Odnose između velikog poduzeća i ugovaratelja. Na tome možemo raditi. Na tome Gospodin Sulik ima riječ. Izvolite. draga kolegice. E, nisam rekao da e, svatko može raditi što želi. Ne živimo na e, svijetu samo sa zelenim tratinama. Živimo u svijetu koji ima već previše propisa. Moramo se međutim pobrinuti da oni propisi koji postoje budu i provođeni. Zastupnica e, komisije je rekla da komisija može intervenirati u ovakovim sudbinama koje, o kojima smo čuli da se dešavaju na jugu Italije gdje se ne plaćaju milijarde eura. E, e, naše propise moramo provoditi i primjenjivati e, da javni subjekti ne plaćaju poduzećima to ne možemo prihvatiti ali iluzija je da ako već ovi propisi koje danas imamo nisu provedeni i ispoštivani iluzija je da će se novi propisi onda poštivati ne, naravno vi ne želite uvesti socijalizam pre putu pa kao popločan je dobrim namjerama. To znamo. Svi želimo živjeti u boljem svijetu, ali ne možemo sve postići propisima. To je iluzija. Iluzija je vjerovati da Europska unija može izdavati nove, donositi nove propise i da će onda svijet e, bolje funkcionirati. Stvarnost ne funkcionira na taj način. Hvala lijepa. Mislim da to nisu zapravo bile prava pitanje, već e, zaista u ovom drugom panelu e, smo čuli svjedočanstva o svemu onome što se može lošega dogoditi, a isto tako i s druge strane dobru praksu i primjer dobre prakse iz Irske. Želim zahvaliti svim panelistima koji su bili danas ovdje svima vama. Želim puno sreće. E, čuli ste i stranu Europske komisije da će oni poduzeti potrebne korake. Hvala svima vama što ste danas bili ovdje zastupnicima Europskoj komisije i ovime možemo završiti ovo saslušanje. I isto tako ovo je ujedno i zadnji sastanak našeg odbora. Želim zahvaliti e, tajništvu na radu posljednjih nekoliko mjeseci. Predsjednica se zahvaljuje prevoditeljima. Sve što sam želila kazati svima, ugodni praznici, i ugoran odmor. Vidimo se u kolovozu. Hvala vam lijepa.